obavištene nadležne vlasti Poljske. Joffre e, Didier je novi zastupnik u Europskom parlamentu. Imali prigovora? Ne, e, dakle, taj mandat je podvrčen.